Također, razni odbori su odlučili započeti međuinstitucionalne pregovore u skladu, u skladu sa člankom 69 pravilnika. Mandati za, ova, za ove pregovore se nalaze na web stranici plenarne sjednice. Njihovi će naslovi biti objavljeni u zapisniku u skladu